Good evening, um, Dobar dan kolege. Počinjemo s točkom jedan našeg dnevnog reda i samo bih e, e, samo ukazati da gospođa Jurova e, će nam se moći pridružiti tek od 8, te ćemo s toga s točkom 4 početi u 8 umjesto 19.45 ako nema nikakvih prigovora na ovaj dnevni red e, sa tim izmjenama, on se usvaja. Evo samo da kažem kakav je jezični režim. E, nećemo imati prijevod na danski, e, irski i malteški. Imamo dvije stvari koje baš moramo obraditi. Radi se o uredu, Europskom uredu za azil, to je točka 3 i točka 4, to je sigurno Luka. Počet ćemo sa e, izlaganjem kandidata kojeg je upravni odbor izabrao u smislu njegovog imenovanja kao izvršnog direktora Europskog ureda za azil e, i dragi kolege, drago mi da mogu ovdje pozdraviti gospodina Josea Kareru koji je kandidat kojeg je upravni odbor EASA imenovao 22. siječnja 2016. U skladu sa člankom 30 stavkom 1 uredbe o EAS-u prije imenovanja izabrani kandidat će odmah bez odgađanja morati iznijeti, dati svoju izjavu ispred e, nadležnog odbora Europskog parlamenta i odgovarati na pitanja Prvo ću dati riječ gospodinu Kareiru i, na maksimum 10 minuta. Nakon toga ću dati riječ e, koordinatorima odbora LIBE. Ako bude dovoljno vremena, onda ćemo dati nakon odgovora gospodina Kareire e, riječ drugim članovima ako se žele javiti. Dakle, dajem riječ gospodinu Kareire. E, pozdravljam vas sve i zaista velika mi je čast biti ovdje s vama nakon e, što me upravni odbor EASA prije nekoliko dana im izabrao kao kandidata. Danas e, bih e, htio nešto reći o svom planu od pet točaka koje sam iznio upravnom odboru EASA za sljedećih pet godina. Prije nego što to učinim, prvo ću nešto reći o sebi. Ja sam državljanin Portugala i preko 30 godina sam e, bio na visokim e, upravljačkim e, položajima po cijelom svijetu. Imam relevantno iskustvo u upravljanju krizama u UN-u. Radio sam u humanitarnim operacijama u Africi, Aziji kao i u Europi. Također sam bio u radio u Frontexu u istoj fazi u kojoj ću sada biti u EAS-u. Bio sam jedan od članova Eh, upravnog odbora Frontexa upravo u momentima kad smo se suočavali sa krizama, eh, sa prvim arapskim eh, proljećem i također kada je trebalo koordinirati pomorske i kopnene operacije Frontexa. Ja sam također imao konzultantsku agenciju, odnosno surađivao sam sa Ernst Youngom i Hapag Lloydom i drugim konzultantskim kućama u privatnom sektoru i mislim da e, to moje iskustvo će mi omogućiti da e, uspješno upravljam eas u ovih pet godina koje su pred nama, posebno u smislu resursa i definiranju ciljeva i postizanju ciljeva koje si ja e- EASO postavlja. Sada ću, budući da nemamo do, puno vremena, imam 10, odnosno sad već 9 minuta, ću prvo nešto reći o svom planu iz pet točaka. Dakle, to je e, menadžerski plan, znači ne radi se o strateškom planu ili o ciljevima agencije, nego na najvišem nivou upravljanja su to e, prioriteti koje smo definirali i na koje ćemo se morati usredotočiti. Znači to je sa menadžerskog stanovišta. Nakon ovoga što se dogodilo prošle godine na planu migracije i e, nakon što je vijeće u travnju definiralo deset e, akcijskih točaka, komisija je objavila europski plan e, za migraciju i u njoj EASO ima veliku ulogu. To je nešto novo za nas. Mi nismo imali nikakvog, nismo imali nikakvih priprema čak niti osoblja, niti resursa da radimo na terenu, a sada je to odjednom naš glavni prioritet. I morali smo se koncentrirati na one hotspotove i na premještanje kako bi e, naša operativna podrška e, dala neku dodanu vrijednost e, zemljama članicama, posebno u Grčkoj Italiji. I Tokom nekoliko proteklih mjeseci je to postala zapravo glavna, e, naša glavna, naš, ono čime se mi e, uglavnom bavimo i moramo se sada fokusirati upravo na to, na resurse, rezultate, znači moramo upravljati točkama e, ulaska migranata u Grčkoj i u Italiji i također moramo to koordinirati sa zemljama članicama i e, tu imamo drugčije izazove s kojima se suočavamo. u Grčkoj, drugčije u Italiji. U Grčkoj imamo te mobilne urede i imamo te e, fleksibilne kapacitete na pet otoka. Imamo, e, zaista u pet mjeseci smo otvorili cijeli niz ureda i opremili smo te urede sa mobilnim mobilnom komunikacijskom opremom, kompjuterima, imamo timove stručnjaka i tu imamo prihvat e, i informiranje izbjeglica jer im tu e, objašnjavamo na koji način mogu dobiti zaštitu i azil. I imamo opremu koju smo dali jednoj zemlji članici, imamo također i usluge prevođenja, socijalne e, savjete i također prve korake na planu premještanja. I u pet mjeseci e, je ova agencija morala e, se početi nositi sa time i moramo nastaviti to raditi. To je prioritet i moj i mog tima. Drugi prioritet, zapravo drugi i treći, Radi se o nastavljanju razvoja ovog portfelja proizvoda koje je EASO e, do sada stvorio i koji je već sada priznat e, zbog visoke kvalitete. Moramo to još dalje razviti da bolje udovoljava, udovoljava potrebama e, zemalja članica jer različite su potrebe u različitim zemljama u baltičkim zemljama je, je, su jedni problemi, u Italiji i Grčkoj trebamo drugu vrstu potpore, u zemljama Balkana treću i moramo to biti svjesni. I također moramo e, prikupljati i analizirati podatke o zemlju porijekla, o indikatorima, o sigurnim zemljama porijekla, o uvjetima prihvata, izgradnji mreža, informacija i svega toga. Jer ti elementi našeg portfelja moraju se dalje nastaviti razvijati i modernizirati i moramo se fokusirati na potrebe zemalja i regija. Znači imamo operativni rad, rad na planu kvalitete, e, analize informacija i zadnja, ali ne najmanje važno i moramo brzati jer mislim da mi vrijeme ističe. Vi svi ste svjesni koliko je bilo do sad sastanaka na najvišoj razini samita i u cijeloj Europi, u institucijama Europe tokom proteklih 5-6 mjeseci. Sad ću vam ukazati na onaj sastanak e, na visokoj razini sa vođama zemalja Zapadnog Balkana. Zaključci i 17 točaka iz akcijskog plana su zahtjevali od EASA da ima vrlo konkretnu ulogu u toj regiji. Mi smo to već počeli. Mi smo se sastali sa ljudima iz Srbije i Makedonije, imamo timove na terenu i mi im dajemo podršku u njihovim aktivnostima. Znači da se upravlja tim tokom e, e, izbjeglica e, i onda smo imali 9.10. summit u Lavaleti i ako, ako otvorite ih na stranici 7, 8 ili 9, dakle ako idete u sredinu tog dokumenta vidjet ćete nešto o novim zadacima EAZA u zemljama porijekla u Africi. Paket s Turskom. Od nas se traži da radimo na vraćanju izbjeglica. Moramo dati podršku komisiji u cijelom nizu aktivnosti. I to je vjerojatno treće područje izvan e, Europske unije gdje se od EASA traži da nešto učini i da razvije nove aktivnosti. I zadnje, ali ne najmanje važno, dobio sam e, pismo od službe za vanjsko djelovanje i gdje se traži od EASA da osmisli koncept e, što bismo mogli mi učiniti u susjedskoj politici. To je to nije nešto što je neistraženo za sve. Imamo jedan mali projekt koji upravo dovršava, dovršavamo i mi smo već e, izgrađivali kapacitete u zemljama kao što su Maroko, Jordan, Tunis i i mislim da nas e, ova služba za vanjsko djelovanje zapravo e, moli da mi nastavimo i možda proširimo aktivnosti. Znači imamo Zapadni Balkan, Turska, Afrika i E, susjedska politika, politika susjedstva i po meni je to jasna poruka koju nam daju institucije da ASO sada ima tu vanjsko-političku ulogu koja se treba razmotriti i koju treba pretvoriti u konkretne aktivnosti na jedan razborit način sa zemljama članicama zajedno e, sa našim upravnim odborom i možda čak i e, uz sudjelovanje odbora LIBE ali definitivno ASO sad ima tu jednu vanjsku ulogu E, koja počinje 2016. i osim toga mi rastemo i mi moramo poboljšati našu komunikaciju. To je moja peta, moj peti prioritet, znači komunikacije, mreže, izgradnje povjerenja sa civilnim društvom, sa dionicima kao što su ovaj odbor, sa nevladinim organizacijama, sa svim onima koji imaju interes u e, pitanjima migracije i azila. To je za mene velik prioritet i svakako ću tome posvetiti mnogo pozornosti. Interno također moramo izgraditi našu instituciju, moramo poboljšati organizaciju, trebamo srednji sloj, upravljačku razinu, e, trebamo visoku, e, visoku razinu upravljanja, trebamo odgovornosti, transparentnosti. i ja ću e, to, ja sam se obvezao da ću to sve i postići. Kako bi ja bio transparentni, kako bi mogao bolje reagirati na sve što se događa. Evo, to je 10 minuta, jedan strateški e, pogled sa menadžerskog stanovišta na koji način e, mi trebamo provesti naš mandat, e, ciljeve koji su nam zadati. I to je to. Hvala vam na pozornosti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Thank you very much, Hvala gospodine kreira i vidjet ćete da zaista u ovom e, odboru su ljudi veoma dobro upoznati sa time što radi e, EASO. E, u okviru procesa trijaloga su neki ljudi već bili uključeni u plat, praćenje lada, rada vaše agencije i pitanja će se odnositi na vašu, vaš budući rad, tako da ćemo početi sa tim pitanjima i molit ću vas da vaša pitanja ne budu E, dulja od dvije minute. Dajem riječ gospodinu Koelju. Hvala lijepa. Na samom početku želim čestitati e, kolegi iz e, Portugala na tome što je izabran na ovu poziciju. Mislim da je zaista dokazao da je profesionalac u svojem uvodnom izlaganju. Imali smo prilike čuti kakve su vaše namjere kakva su očekivanja od EASO-a. Vi niste novi u ovom poslu, e, već ste neko, tu, neko vrijeme tu kao vršitelj dužnosti i mislim da trebamo osobu poput vas na ovome mjestu. E, za vrijeme vašeg upravljanja EASO-om e, osoblje je udvostručeno. To je bilo nužno zbog aktivnosti u hotspotovima o kojima ste govorili. Međutim, možemo vidjeti da određene države članice kasne u stavljanju na raspolaganje resursa koji su potrebni kako bi hotspotovi u potpunosti postali funkcionalni. Da bi se EASO mogao nositi s ovim izazovima, treba imati na raspolaganju određene resurse. Mislite li vi da EASO to može i e, koji su još resursi koje trebate imati na raspolaganju u godinama koje su pred nama? Bojim se, naime, bojim se da će situacija na terenu ići sa zla na gore. I sami ste rekli da je glavni zadatak e, ureda u ovome trenutku zbrinuti izbjeglice, odnosno baviti se njima to je nešto što može baciti sjenu i zapravo staviti po strani e, neke druge aktivnosti koje EASO ima u svojoj nadležnosti. Što možete reći o tome? Smatrate li da je potrebno možda revidirati pravni okvir EASO da bi mogao normalno funkcionirati ili mislite da je ovo dovoljno? Gospođa Sid? Hvala Htjela bih se pobrinuti da što je moguće više kolega sudjeluje u ovoj raspravi, tako da ću se usredotočiti na jedan aspekt. EASO, koliko sam ja shvatila, ima kao glavnu zadaću podršku zemljama članicama koje se trebaju nositi sa e, našim više ili manje zajedničkim sustavom azila. Znači koordinacija, možda razmjena primjera najboljih e, praksi, a kada pogledamo čime se ASO bavio protekle godine, mislim da svi možemo reći da je ASO jedna od manjih agencija koja baš nema najveći proračun, da se tako izrazim. Čak prošle godine kad je e, radila taj, taj posao koordinacije i podrške zemljama članicama gdje to nije bilo baš tako jako lako, a sada tu se dodaje još i ta vanjska dimenzija da ćete tamo morati koordinirati i mada općenito uzeš ja se slažem da postoji vanjska dimenzija e, politici azila, pitam se kako se to može učiniti i ne bi li onda neki drugi dijelovi europskih institucija su tu trebali aktivirati ili bismo trebali više osoblja, više tehničke podrške, više novca za EASO kako bi on sada mogao ispunjavati tu svoju vanjsku ulogu uz ovu internu. Možda biste nam mogli nešto reći u tom smislu što ste do sad napravili na planu ovih izazova s kojima se suočavate, što bi mogla biti vanjska dimenzija i gdje vi vidite E, odnosno koja bi bila vaša odluka kada biste morali se odlučiti za jedno ili drugo, za drugo gdje biste se vi, na što biste se vi usredotočili. Gospo, gospođa S, izvolite. Jeste mene... E, ne, ne, Timoti, znači e, Sada ću prvo dati riječ koordinatorima i onda ću tek Korneli dati e, riječ, e, znači Timoti prvi. E, hvala. Pozdravljam gospodina Kareru i mislim da se zaista slažem sa gospodom Koeljom. Ova prezentacija je bila izuzetno jasno, no problem je u tome što se on mora baviti stvarima koje su daleko od jasnih, tako da će nam možda e, to što on ima tako jasan pristup pomoći. E, na što sam se htio osvrnuti? Imamo situaciju gdje zemlje članice koje su na prvoj liniji e, bojišnice koje primaju najviše zahtjeva za azil, se e, nose sa ogromnim pritiskom u smislu resursa kako bi se nosili s tim što se od njih zahtjeva u skladu sa Dublinom. Ali možda ako nam može gospodin nešto više reći e, u svjetlu ograničenih resursa koje uopće imamo, u kojoj mjeri možemo zaista praktično pomoći tim zemljama da se nose s tim pritiskom. I druga stvar, mada e, mi razmatramo pitanje raz, premještanja i to zaista brižljivo razmatramo, ja sam izvjestitelj u jednom izvješću o tome. Koje kriterije, osim naprosto e, raspodjele, uzimajući u obzir čisto brojke, e, koji kriteriji bi se trebali primjenjivati na koji način možemo zaista e, uzeti u obzir preferencije ili interese kulturne i druge e, tih e, ljudi i to na osnovu toga ih onda odlučiti gdje ćemo ih premjestiti i u kojoj mjeri je to uopće izvedivo u ovoj krizi s kojom se sad suočavamo. Hvala, sada Kornelija. Hvala lijepa. Imam najprije pitanje. Kad pogledamo uredbu koja je još na snazi, uredbu kojom se regulira eh, ured za azil, onda u članku 30. 30. stoji da direktor prije imenovanja mora doći na saslušanje kako bi odbor kako bi se predstavio odboru kako bi ga odbor imao priliku upoznati. Dakle, e, molim da mi se ovo sada e, objasni. Dakle, prema članku 30 uredbe o e, radu Europskog ureda za azil, neophodno je da prije imenovanja direktora se kandidat predstavi našem odboru i molim da mi se objasni zašto se u ovom slučaju odstupilo od toga. E, I kao drugo, postoji jedna procjena e, koju je načinila, e, načinila Ernst Young, i ono što bi me zanimalo dakle kad pogledamo koje su zadaće Europskog ureta za azil, onda je to e, provedba zajedničkog sustava azila, to je točno, ali kako mislite to osigurati e, dok istovremeno zemlje članice svakodnevno e, krše međunarodne međunarodno pravo u pogledu azila. Dakle, kako se postavljate prema činjenici da se zemlje članice zapravo da zemlje članice apsolutno ne, se ne obaziru na međunarodno pravo i krše ga svakodnevno u pogledu tražitelja azila. Hvala Kornelija, mm, ja sam tu sad malo imao jedan multitasking, slušao sam tebe i sad sam E, gledao ko je sve na ovom popisu koordinatora, s pravom si ukazao na to kako se imenuje direktor EASA e i evo sad da to razjasnim, na kraju e, ovog saslušanja na sastanku koordinatora Libe onda koordinatori odlučuju što će se desiti kasnije jer to je na nama da izaberemo. I ja sam sutra htio predložiti koordinatorima da ovaj akt, to, to je ovaj nacrt mišljenja e, odbora LIBE po članku 30 omogućuje koordinatorima da odlučuju o tom nacrtu pisma, odnosno koji sadrži njihovo mišljenje o raspravi koja se vodi danas, e, odnosno o saslušanju kandidata. To je logično nešto što se mora učiniti nakon e, što se sasluša kandidata, znači na sastanku koordinatora sutra ujutro to, to će se objasniti, to ćemo objasniti, to sam mislio objasniti poslije sastanka, ali evo učinio sam to sada, mislim da su svi sad zadovoljni s time. Kolege, e, malo sam pobrkao popis koordinatora jer neki od koordinatora su rekli da se neće javiti za riječ e, i sada ću dati riječ svim koordinatorima, ali ne morate, se, ne morate govoriti zato što ne želim e, imati daljnjih problema. Znači držite se dvije minute jer lista je dugačka. Ispričavam se, dakle počet ću sa e, gospođom Smisoli koja e, je tu zamjenica. Hvala, počet ću time što ću se zahvaliti gospodinu Kareru što je došao ovdje i da odgovori na naša pitanja i veselim se tome da ćemo se tijekom vašeg mandata često susretati. Moje pitanje se također odnosi na premještanje. Vidjeli smo, odnosno vi ste nam rekli da postoje stvari koje ne funkcioniraju vezano za premještanje i za hotspotove. Ja sam u velikoj mjeri kritizirala taj ured jer se meni činilo da ASO tu ima glavnu ulogu u o, olakšavanju te, te tog premještanja i sad me zanima Hoćete li vi i ASO kao agencija i preuzeti proaktivniju ulogu kako bi se u zemljama članicama progurao taj koncept, a što se tiče hotspotova, što treba učiniti kako bi e, to profunkcioniralo što je moguće prije. U izvješću e, koje sam ja napisala zajedno sa gospođom Kenge i u suradnji e, sa izvjestiteljima u sjeni svih klubova, mi smo također napisali da je EASO e, glavni akter na tom planu i možete li nam onda dati svoje viđenje toga kako vi vidite daljnji razvoj EASO-a u smislu zadaća u usporedbi sa onim što do sad nije učinjeno kako treba, kako bi e, postala relevantnija agencija za sva pitanja vezana za azil. Hvala lijepa i hvala vam što se držite dodjeljenog vremena. Zaista imamo jako dugačak popis i morat ću jednostavno zaključiti popis e, govornika, čak i ako nam se neki kolege naknadno e, pridruže. Sada dajem riječ gospođi Sargentini za zelene. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, bit ću zaista kratka jer sam imala vrlo otvorenu iskrenu raspravu sa gospodinom Karejerom i moram reći da to jako cijenim. Mislim da je pred vama teška zadaća. Morate pokušati upravljati krizom vezanom uz azil, uz privremeno osoblje i osoblje koje vam stiže od država članica na nekoliko tjedana, a nakon toga šalju zamjene. Moje pitanje za vas je sljedeće kako namjeravate biti efikasnim i kako namjeravate upravljati situacijom u ovim okolnostima i s onime što imate na raspolaganju. Hvala, Đured. Lora Ferrara za EFDD. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i ja bih također željela zahvaliti gospodinu Kareiri što nam je predstavio svoj program. Nastojat ću biti pragmatična, imam dva pitanja. Prvo pitanje je opće naravi, tiče se upravljanja migracijskim tokom. Situacija je kritična. Možemo vidjeti da se radi o velikom izazovu za Europsku uniju u ovom trenutku. Ono što me zanima jest što vi mislite da EASO može učiniti u smislu dodane vrijednosti? Kako može doprinijeti? praktično gledano što EASO konkretno može učiniti, a da to predstavlja nešto više od onoga što je učinjeno dosad da bi se bolje upravljalo migracijskom krizom, odnosno migracijskim tokom. Moje drugo pitanje odnosi se na hotspotove, ako se možete molim vas osvrnuti na tu temu. Dosta sam skeptična i moram priznati dosta kritična, teško mi je zamisliti da se to može smatrati rješenjem. Mogu zamisliti da hotspotovi budu sastavnim dijelom upravljačkog pristupa koji se koristi koristi u upravljanju migracijskom krizom, ali e, nisam sigurna da su oni definitivno rješenje. Možete li stoga komentirati kakva bi uloga mogla biti od strane EASA u tome da hotspotovi predstavljaju dodanu vrijednost? Na koji način djelovanje EASA može poboljšati situaciju? Imali smo dakle hitne situacije vezane uz Grčku Italiju. Želite li možda govoriti u ime Alda, kolega, budući da koordinator nije s nama? Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao prvo, želio bih zahvaliti gospodinu e, i čestitati mu na vrlo jasnoj prezentaciji, na vrlo jasnom predstavljanju ciljeva i ambicija. Moje prvo pitanje e, preklapa se sa pitanjem gospodina Koelja da bi se uistinu u potpunosti realizirao program koji ste nam predstavili. Trebate određena sredstva, ali isto tako zanima me smatrate li da je za to potrebno revidirati pravni okvir u kojem djelujete. Drugo, kakvu vrstu sredstava i osoblja ćete trebati u godinama koje su pred vama. E, činjenica je da je dobra volja odlična stvar, ali ona nije dovoljna. Zatim imam dva operativna pitanja. Rekli ste da na terenu registrirate izbjeglice. Međutim, isto tako ste rekli u svojim bilješkama da situaciju treba poboljšati automatizmom, odnosno automatskom registracijom kako se ne bi išlo dva put po istom poslu, kako se ne bi stvarali čepovi na granicama između država članica. Možete li reći što to znači u operativnom smislu, s kakvim se problemima suočavate na terenu i kakve biste vrste situacija željeli popraviti? Drugo pitanje odnosi se na dobro funkcioniranje hotspotova. Jednom kad obavite registraciju, ljudi su dakle registrirani, radi se razlika između onih koji prema vama imaju velike šanse za dobivanje azila, pa ih se može klasificirati kao tražitelji azila, i e, ekonomskih migranata. Dakle, recimo oni koji imaju ekonomske ciljeve i ne spadaju u istu kategoriju. Što se događa s tim ljudima nakon registracije? Što se događa? Pravi se razlika između dvije skupine na koji način se to dalje realizira, što je predviđeno za te ljude, što mislite da se treba učiniti kako mehanizam jednostavno ne bi ostao na toj birokratskoj razini registracije. Hvala. Hvala. Gerald. Gospodin Melu, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Dozvolite da čestitam gospodinu karijeri na imenovanju. Ne samo zato što je iz Portugala, naime radi se o osobi koja je odigrala važnu ulogu u Frontexu, ima opsežno iskustvo i mislim da je to velika prednost u ovoj situaciji. Zbog toga ovo imenovanje smatram dobrim. Međutim, svi dobro znamo kakva je situacija. Ovo je težak trenutak za Europu. Dozvolite da vas podsjetim na e, nešto što su rekli dva ministra. Kao prvo, austrijski ministar i švedski ministar. Rekli su da ako Grčka i koja ima najveću monaricu u Europi nije u stanju štititi granicu s Turskom, onda je sasvim jasno da šengenske granice treba revidirati i treba ih ograničiti na um, središnju Europu. To je rekao austrijski ministar. Što se tiče švedskog ministra, on je govorio o posljedicama koje ova situacija ima za slobodno kretanje osoba i roba. Ovo je teška situacija za Europu, teško je njome upravljati. Na koji način ured daje podršku i kako može dati rješenje da bi mehanizam koji je u primjeni dobro funkcionirao. Vidimo da je ovdje e, riječ o vrlo velikom pritisku. Možete li to komentirati u kontekstu izjava ova dva ministra? Druga stvar koja me zanima je sljedeća. Trebaju postojati metode kako bi se razlikovale stvari koje nisu jednake. Dakle, treba znati tko je potencijalni tražitelj azila, dakle osoba koja ima pravo e, statusa izbjeglice, a isto tako tko je ekonomski migrant. Znamo da postoje ekonomske migracije u regijama diljem svijeta, treba znati tko su ti ljudi i na kraju tko su eventualno ljudi koji spadaju u skupinu oni koji dolaze kako bi zapravo provodili terorističke radnje. Evropljani to trebaju znati. Jesu li sredstva koje imate na raspolaganju dovoljno efikasna ili vam treba više sredstava kako biste mogli na taj način profilirati one koji dolaze i jamčiti sigurnost? Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Dali, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospodine Karera, dozvolite da vam čestitam, e, ne samo na imenovanju i nego na izlaganju također. Moram reći da vrlo pozorno pratim rad vašeg ureda i jako mi je drago što mogu vidjeti da ASO polako dobiva operativniju ulogu. Imam nekoliko pitanja vezano uz razvoj situacije, posebice u proteklih nekoliko tjedana. Već nekoliko tjedana možemo vidjeti da države članice koje su do sada bile vrlo otvorene kada se radi o primanju e, tražitelja azila, sada polako prelaze na restriktivniju politiku. Kako vi vidite tu situaciju i što se može učiniti po tom pitanju, a posebno kako je ASO može dati doprinos? U svojem planu od pet točaka spominjete, i ja se s vama u tome slažem, da bi EASO trebao mnogo više davati doprinos u provedbi zajedničkog sustava azila u Europi. Kakva je prema vašem mišljenju uloga EASO u tome, posebice kada se radi o revidiranju Dublinskog režima, odnosno uredbe iz Dublina? Hvala lijepa. E, gospodin Četovski, izvolite. Hvala lijepa. hvala vam na ovom izvrznom izlaganju. E, jako mi se sviđa način na koji ste predstavili ciljeve i koncepte. Prošli tjedan, prošle godine, oprostite, sam posjetio vašu agenciju i znam točno što čini, na koji način to funkcionira i upoznat sam i sa prednostima i nedostacima. Nadam se da ćete se jednako kritično postaviti prema svim ovim izazovima kao i vaš prethodnik koji je bio veliki profesionalac. Kao prvo, da bi vaša agencija bila vidljivija, ne samo na Malti, već u Europskoj uniji kao takvoj, treba poduzeti određene korake. Mi naime nismo dovoljno čuli o vašoj agenciji, ne onoliko koliko smo trebali čuli. Kad govorimo o razrešnici, razrešnici agencijama, mnogi kritičari smatraju da određene agencije treba spojiti. I upravo zato postavljam vam pitanje, kako biste vi odgovorili tim kritičarima? Zašto bi EASO trebao u sljedećih 15 godina ostati i dalje samostalna agencija i zašto se ne bi trebao spajati s drugima, te zašto bi trebao ostati u Malti. Gospođa Gomez, izvolite. Hvala lijepa. Čestitam gospodine Karera. Ja isto sa velikim nestrpljenjem čekam odgovore na pitanja koja su postavili kolege. Koje su dakle sredstva koja ASO treba kako bi bio operativniji i kako bi mogao ostvariti ciljeve u jeku ovakve krize? Međutim, željela bih posebice čuti vaše mišljenje vezano uz sljedeće. Dobila sam neke informacije i željela bih znati možete li vi to potvrditi. E, u proteklih nekoliko mjeseci Eurodak je došao u e, grčke hotspotove. Međutim, možemo vidjeti da e, dolazi do problema sa premještanjem. Mi u Portugalu čekamo izbjeglice, ali oni ne dolaze. Zašto? Zato što mehanizam koji bi trebao obavljati registraciju i sve ostale birokratske zadaće jednostavno ne funkcionira, on je prespor. Nacionalne vlasti to jako dobro znaju. Željela bih također znati zašto mislite da države članice nisu do sada provele u praksi direktivu o privremenoj zaštiti iz 2001. godine. To je nešto što bi omogućilo ASO da funkcionira mnogo brže. Možemo primjerice imati zračni most. E, to bi također pomoglo da se izbjegne situacija u kojoj se krijumčari bogate na nesreći drugih. Rekli ste da ste vrlo zadovoljni činjenicom da je Europska služba za vanjsko djelovanje zatražila vašu potporu. Željeli ste takvu suradnju i rekli ste da je ona ključna. Međutim, možemo vidjeti da e, ministri donose kratkoročne odluke koje nisu uvijek efikasne. E, kaže nam se da treba zapravo sankcionirati nevladine udruge koje dolaze dati potporu izbjeglacima. Mislim da to zapravo nije ono što je sastavnim dijelom ciljeva EASO-a, niti da je to u redu. Također postoje europski ministri koji su sugerirali svojim kolegama da pucaju, da pucaju na migrante oružjem. Što mislite o takvom pristupu? Hvala lijepa, gospodin Rade. Otišao je gospođa Čelići. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja također želim zahvaliti gospodinu Kareiri na prezentaciji. Radilo se o vrlo zanimljivom izlaganju. Zaista je govorio o upravljanju aktivnostima EASO-a. EASO ima obsežan raspored i velik broj zadaća. Ima također nove zadaće i kao i drugi kolege, ja sam se također e, zapitao što je s resursima. Možda imate dovoljno pravnih resursa na raspolaganju, ali kakva je situacija s ljudskim potencijalima? Imate li dovoljno ljudi? Što se može učiniti da vam se pomogne? Spomenuli ste još nekoliko vrlo važnih aspekata ove situacije. Rekli ste da zapravo trebamo intervenciju od 360 stupnja. Rekli ste da postoje točke ulaska, dakle u Grčkoj, u Italiji, u mojoj zemlji i tu je situacija posebice teška. Također ste spomenuli da je potrebna bolja analiza. Govorili ste o susjedskoj politici. Radi se o vrlo ambicioznom programu. Međutim, moje pitanje sljedeće. Sigurno ste razmišljali o tome e, što su zapravo ključne točke, koje su najkritičnije točke. Možete li nam reći kako se namjeravate nositi upravo s tim ključnim, kritičnim stvarima koje bi se mogle pojaviti tijekom provođenja u dijelu ovih obveza koje ste preuzeli? A sada jedno konkretnije pitanje. Spomenuli ste hotspotove, govorili ste o tome što se tamo događa, međutim isto tako govorili ste i o primanju i zaštiti. To mi je bilo jako drago čuti. Moje pitanje je stoga, imate li na umu nešto specifično za primjerice maloljetnike bez pratnje? Prema informacijama iz današnjih tiskovina više od 10 tisuća njih je jednostavno izgubljeno, velik dio njih u Italiji, tako da mislim da na njih treba obratiti posebnu pozornost. I zadnje pitanje, što je sa sinergijskim efektom u suradnji sa Frontexom? Je li to moguće? Kako vidite suradnju s njima? Možete li nam o tome dati informacije? Gospođa Loreston, izvolite. Hvala. Pretpostavljam da je sada glavno pitanje kako učiniti rad svih europskih agencija koje se bave pitanjem migracije efikasnijim. To je nešto što je gotovo na e, dnevnom redu u raspravama e, svakodnevno. To je pitanje koje zaista postaje ključno u ovoj raspravi. Kada govorimo o holističkom pristupu e, izbjegličkoj krizi, važno je staviti naglasak na zajedničku europsku izbjegličku politiku, na zajednički institucionalni kontekst, na efikasnije upravljanje. Jer sasvim je jasno da postojeći sustav sustav premještanja, hotspotovi i tako dalje ne funkcionira kako treba. Moje pitanje je zapravo sljedeće. Postoje li kakve inicijative da u različitim državama članicama potražite efikasnija rješenja i imate li ideje o tome na koji način stvoriti efikasniji sustav, počevši od registracije, pa onda dalje do premještanja i integracije e, ulaska na tržište rada, jer zapravo se radi o cijelome procesu koji jednostavno treba obnoviti i kojem treba pristupiti holistički. Hvala. Gospođa Stevens. Vi ste se javili za riječ, ali ja sam prije nekoliko minuta, zapravo već prije nekog vremena zatvorio, e, odnosno zaključio popis govornika. Moram se toga nažalost držati, zato što nam treba vremena da čujemo odgovore e, direktore ASO, jer moramo pripremiti pismo za njegovo imenovanje sutra. Trebamo ostaviti dovoljno vremena na raspolaganju. Ispričavam se, ali evo sljedeći puta ću vam dati riječ, sad moram zaključiti popis. Gospođa Weinberg, izvolite. Hvala lijepo. E, zahvaljujem i gospodinu Kareri koji nam se danas pridružio. E, vaš životopis je prilično dojmljiv, no hoće li to biti dovoljno s obzirom na situaciju s kojom se danas suočavamo? S obzirom na to da ni ne znate koliko ćete ljudi zapošljavati, sumnjam da ćete moći riješiti problem. Rekli ste da ste ranije radili za Frontex, možda ste e, bili tamo i mogli ste vidjeti kako su dobili proračun koji je put veći nego što je prije bio. 85% njegovih aktivnosti odnosi se zapravo na spašavanje. A sada imamo ogroman broj ljudi koji dolaze u Europu, ogroman priljev ljudi. Svi možemo i kako shvatiti da je te ljude u tako velikom broju teško preraspodijeliti. Govorili ste o osam mobilnih ureda i hotspotovima u razdoblju od pet mjeseci koji su dakle relativno nedavno otvoreni. Što ti uredi točno rade? na koji način oni preraspodjeljuju različite klijente. 2015. godine mislim da je 300 ljudi raspoređeno, a bio je e, cilj 160 tisuća. Koliko očekujemo ove godine? Samo u siječnju 58 tisuća ljudi došlo je iz Turske i prešlo u Europsku uniju. Dakle, što je u planu što mislite da vas u budućnosti čeka? Ne znam na koji će način funkcionirati ti hotspotovi, na koji način ćete preraspodjeljivati ljude. A sada posljednji govornici, kolege, molim vas da budete kratki, gospodin Libreton. Merci, euh, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Kareira, održali ste zaista eh, ambiciozan govor, eh, pun dobre volje. Rekli ste da ćete ASO učiniti operativnim. Međutim, dolazite u kontekst koji vam nipošto ne ide na ruku. Hotspotovi su propali, Grčka je prepravljena migrantima, 160 tisuća premještanja jednostavno nikada nije realizirano, a to je dogovoreno. Sporazum sa Turskom je zapravo mm, prazan. Činjenica jest da se e, u zamjenu obećalo slobodno davanje viza turskim građanima sve to za ništa. Imali smo prilike vidjeti da je turski premijer bio u Strasburu i tu je rekao sve loše što misli o europskoj civilizaciji. Dakle, sve skupa je jedan veliki promašaj. Europa nije pomogla Africi da se nosi s e, migracijskom krizom na odgovarajući način. Dakle, svi pokušaj do sada su jednostavno kolabirali, to nikome nije drago. Gospodine karera kako u takvom kontekstu uistinu možete iskreno vjerovati da ćete uspjeti vratiti jaso na noge? Gospođa Tinen Holstein. very much. Um, I Hvala lijepa. I ja vam želim zahvaliti na prezentaciji. Pitanja o Frontexu već su postavili drugi kolege o učinkovitijem sustavu, bolje e, hotspontovima koji e, bolje, bi trebali bolje funkcionirati i tako dalje. Vi ste već o tome govorili u svom uvodnom izlaganju. Neki su spomenuli nevladine organizacije i ogroman problem, a to je kriminalizacija tih nevladinih organizacija. Kao što znamo, na granicama ima mnogo ljudi koji pokušavaju spasiti živote koji e, olakšavaju e, e, odlazak ljudi koji govore o pravoj humanitarnoj katastrofi koja se događa na granicama. U petoj točki ovoga što ste nam vi prezentirali stoji da angažman civilnog društva mora biti dinamičniji. Ja bih vas zamolila da malo e, opširnije e, objasnite kako to zamišljate e, što točno pod time podrazumijevate jer mnogo od onih koji rade na E, i pomažu izbjeglice imaju ogromne iskustva i e, zanima me na koji način biste e, bolje upotrebili njihove njihovu stručnost i njihovu spremnost za pomognu. Hvala lijepa na ovim pitanjima gospodine Karera. Sad je pred vama dosta velika zadaća odgovoriti na sva ova pitanja. Znam da je među pitanjima bilo i vrlo konkretnih pitanja. U svakom slučaju izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Doista vrlo raznolika i vrlo zanimljiva pitanja e, i nemam lake odgovore na sva ta pitanja. Pokušat ću ih e, grupirati, na primjer, mnogi od vas upitali su me i odnosno jasno rekli da je ovo vrlo ambiciozan radni program Počet ću e, time što ću spomenuti da je to više nego ambiciozan e, plan i program, to je realističan plan i program. Postoje stvari koje EASO ne može ignorirati. Sve što sam ja spomenuo u svom e, uvodu i ovih pet točaka, osobito vanjska djelatnost, to nije stvar izbora za EASO, to je stvar odgovoran e, na e, realnu situaciju na terenu jer e, porijeklo migranata je različito imamo izbjeglice koje dolaze iz afričkih eh, zemalja preko sredozemnog mora. To su uglavnom ljudi koji traže bolji život eh, i radna mjesta u Europi. Imamo rutu iz Turske preko Grčke koja je po svojoj prirodi prilično različita i po sastavu eh, tih migranata i tu imamo veću raznolikost što se tiče nacionalnosti i tu većina migranata doista e, treba e, međunarodnu zaštitu. Neki od vas e, spomenuli su, ka, pitali su kako se Europski ured za azil može uopće nositi i da li su nam potrebna veća sredstva. Da, potrebna su nam veća sredstva. To se pokazalo prošle godine, koncem godine Hvala, želim zahvaliti odboru Live na vrlo pozitivnim amandmanima i na tome što ste olakšali da e, EAZO dobije dodatna sredstva na kraju 2015. Dobili smo oko 30 novih radnih mjesta koji su doista od bitnog značaja za naš rad, međutim nismo dobili više novca za, naš, za naše djelovanje. E, po prvi put e, EASO e, ima jedan jedinstveni programski dokument u kojem smo e, predočili našu trogodiš, trogodišnju viziju našeg trogodišnjeg djelovanja u pisanom obliku. Dokument je malo podugačak, ima četrdesetak E, stranica. Najprije smo se koncentrirali na 2017. E, a potom i na dugoročno dugoročne planove rada i tamo e, smo opisali i kako se kanimo nositi sa situacijom u kojoj smo da mi bismo voljeli imati podršku odbora Libe kako bismo dobili adekvatna sredstva E, koja bi nam omogućila da odgovorimo na e, situaciju, odnosno da obavimo zadaće koje su nam povjerene. Jer e, kriza u kojoj se nalazimo i dalje traje. Dakle, brojke e, su e, i još veće nego u e, brojke, novije brojke su još veće od starijih, tako da nam doista treba više sredstava. Dakle, financijska sredstva su od bitne važnosti i doista su nam potrebna. Druga grupa pitanja koja ste mi uputili tiče se ozbiljnijih pitanja, ne samo operativnih, da li možemo uopće raditi u okviru Dublina, kako ćemo sudjelovati u reviziji Dublina, da li je trenutni pravni okvir dovoljno dobar e, da e, mi preuzmemo svoje odgovornosti, tu vam odmah mogu reći da, jest, on je dovoljno dobar. Dakle, e, postoje jasne odredbe u uredbi koje kažu da EASO ima nadležnosti i osobito i u vezi sa hotspotovima. Dakle, sa našim ukraćenim sredstvima mi e, radimo ono što nam je e, zadaća koja nam je povjerena. E sad što radimo? E, dakle, mi još mi radimo unutar pravnog okvira članak 5 trenutnog E, trenutne uredbe e, omogućuje ASU da e, na praktičan način odgovori na situaciju. Kako to radimo? To sam već ukratko i spomenuo. Dakle, mi angažiramo vanjske suradnike, sačinjavamo operativne planove, i za hotspotove e, i u suradnji i sa Italijom i sa Grčkom. Ti operativni planovi su po svojoj prirodi i po definiciji operativni i oni e, opisuju detaljno aktivnosti koje e, planiramo kalendar i sredstva koja su nam potrebna. Dakle, e, za 2016. to za sada je utvrđeno do i mi imamo sredstva e, do kraja ožujka, dakle e, to pokazuje koliko su nam e, koliko nam nedostaje sredstava. Međutim imamo imam i dobre vijesti, mi smo u kontaktu sa sa glavnom upravom Home i ima nade da ćemo dobiti e, dodata sredstva. Ovo je izuzetna godina. Neki od vas su e, spomenuli E, razrešnice iz prošlosti gdje nismo baš jako dobro poslovali, međutim e, to se sve sad kompletno promijenilo. Dakle, moj jasni odgovor je e, da radimo sa vrlo malo sredstava, ali nadamo se da ćemo dobiti više. Da li se pravni okvir mora promijeniti? Pa možda, možda i da. ja želim skinuti kapu odnosno e, želim vam iskreno reći ono što ne funkcionira jako dobro u Dublinskom sporazumu. E, ako me, e, o tome bih rado s vama detaljnije porazgovarao i rado ću doći ponovo ako me pozovete na raspravu o toj temi. Dakle, Dublin ne funkcionira dobro. E, postoje informacije da ćemo dobiti e, jednu komunikaciju u ožujku, možda i kasnije, možda i u travnju, gdje će biti predložene neke izmjene. Svi znamo da je Dublin e, osmišljen za jednu potpuno drugčiju situaciju, a ne za ovu kriznu situaciju u kojoj se nalazimo, pa su tako i kriteriji koji su predviđeni tu dakle temelje se na e, prvoj zemlji u koju tražitelj azila uđe i tako dalje. To međutim trenutno u praksi ne funkcionira, uglavnom zbog brojki e, e, migranata na našim vanjskim granicama. E, i zbog e, različitih situacija u e, različitim zemljama članicama postoje razlike u zakonodavstvu, razlike u pristupu i različite su situacije. Svi to znamo. Dakle, vremenski period, odnosno trajanje, duljina procesa prostituiranja E, zahtjeva za azil je vrlo e, različita od zemlje e, do zemlje od nekoliko tjedana do više od godinu dana godinu i pol dakle imamo ukupno oko jedan milijun zahtjeva za azilom koji su još nerješeni ukupno tako da sad doista moramo promijeniti cijeli sustav mi EASU dakle sudjelujemo u radnoj skupini koja e, radi na reviziji Dublina i već je tu održano nekoliko sastanaka i nastavit ćemo surađivati na tome. Drugi dio vaših pitanja tica se toga kako možemo upravljati e, izbjegličkim tokovima, osobito u Grčkoj. Dakle, e, EASO i timovi, naši timovi djeluju na terenu i tu se međutim ne radi samo o e, izgradnji kapaciteta i tradicionalnom e, tradicionalnim e, nadležnostima EASO-a nego moramo doista djelovati i u, u tom djelovanju paralelno realizirati sve e, o čemu govorimo. Dakle, ja sam e, prije nekoliko mjeseci preuzeo ovaj, ovu tešku zadaću, e, međutim, za sada stvari funkcioniraju, ali ne samo zahvaljujući meni, jer ovo nije zadaća za jednu osobu, mi smo cijeli tim, cijeli i svi surađujemo i surađujemo sa e, stručnjacima. E, ono što postižemo još nije u potpunosti zadovoljavajuće, moramo postići više, da mogu vam dati i praktične primjere. E, nisu sve zemlje članice, zapravo manje od pola njih je poslalo svoje stručnjake u EASO, a kada to i učine, onda to učine na prilično E, na prilično e, spontan način tako da tu se nešto mora e, promijeniti moramo vidjeti kako se možemo kako se možemo približiti odnosno surađivati sa nekim službama koje imaju iskustva i s kojima možemo skupa postići bolje rezultate nego do sada vi ste, e, vi ste naravno odbor koji e, ste upoznati sa ovom situacijom. E, što se tiče Frontexa, mi, vi znate da mi štitimo ljude koji stižu na naše vanjske granice. Rad Frontexa, međutim, završava tamo gdje naš rad počinje Dakle, njihov e, posao je registracija e, novopridošlih izbjeglica, a tu onda preuzimamo mi. Dakle, mi surađujemo sa Frontexom, imamo jedan pilotski projekt, mnogi ljudi upotrebljavaju taj e, naziv pilot projekt, ovo je Dakle, naš projekt gdje e, timovi Frontexa i EASA e, rade skupa kako bismo e, poboljšali funkcioniranje hotspotova i to smo i uspjeli. Dakle, gdje god tamo gdje kad se završi sa prvim prijemom i registracijom migranata mi preuzimamo i potom se prelazi na drugi, drugu razinu registracije. EASO e, je prije 15 dana kupio Eurodac strojeve, odnosno kompjutere i uređaje. Vidim da vrlo detaljno odgovarate na pitanja, vidim to i po vašim bilješkama, međutim dopustite meni da preuzmem e, odgovornost i da vam kažem da one odgovore koje još niste dali usmeno možete dostaviti u pismenom obliku jer e, moramo preći na sljedeću točku dnevnog reda, e, to je razmjena mišljenja sa povjerenicom Jurovom, e, tako da moramo sada završiti sa ovom, ovim razgovorom s vama. Još samo nešto što se tiče maloljetnika bez pratnje to je nešto što mi je vrlo važno e, dakle tu se radi i o ranjivosti migranata EASO je e, izradio niz studija i e, razvili smo neke tehnike prepoznavanja ranjivih skupina E, tu se radi o djeci, maloljetnicima bez pratnje i nekim pripadnicima nekih e, nacionalnosti e, dakle sada radimo na primjeni tih tehnika suradnja pritom sa civilnim društvom je od bitne važnosti E, dajem vam riječ da će se, da imamo vrlo konkretne inicijative i već imamo e, suradnju sa nevladinim organizacijama i uskoro ćete e, moći vidjeti i rezultate toga. Zahvaljujem vam na pažnji. Žao mi je što nisam imao više vremena da odgovorim na sva postavljena pitanja. Hvala ono što sam htio reći gospođi Ernst e, u vezi sa člankom 30 uredbe e, to je postavila pitanje gospođa Kornelija Ernst dakle mi imamo obvezu dati svoje mišljenje o kandidatu za e, funkciju direktora EASO i to ćemo učiniti sutra na sastanku koordinatora. Dakle, molim vas da svoje odgovore koje niste e, sada uspjeli dati, date u pismenom obliku, a sada e, moramo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, e, moramo pozdraviti povjerenicu Jurovu. Gospodine Karera, želim vam sve najbolje u skladu sa člankom 30 e, mi ćemo svoje mišljenje e, sastaviti nakon sutrašnjeg sastanka koordinatora. Hvala lijepa. So colleagues, if you want to settle down, we don't have much time for the next item, so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 Pere Jurove, povjerenice za pravosuđe, zaštitu potrošača i e, spolnu ravnopravnost. Ona će nam e, nešto reći o tome što komisija je postigla sa SAD-om vezano za sporazum o e, sigurnoj luci između SAD-a i Europske unije nakon odluke suda u predmetu Šrems i sada evo ću dati njoj riječ e, bez duljenja. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, veoma mi je drago da sam opet e, tu pred vama kako bih e, vam rekla o tome što se najnovije dogodilo vezano za sporazum o prekoatlantskom toku podataka i da čujem vaše stavove o tome Obećala sam da ću vam e, donositi najnovije informacije i sada smo zaista u intenzivnim pregovorima sa SAD-om, tako da sam smatrala da bilo u redu da ovdje dođem i da vas informiram. Vjerojatno znači, znate da će sutra predsjedništvo razgovarati o trenutnom stanju u pregovorima sa SAD-om i ja bih e, htjela nešto reći, odnosno ja bih htjela da im mogu njima prenijeti vaša mišljenja. Komisija ima taj cilj da se stvori snažan, robustan novi sustav e, kojim će se nadići e, sve slabosti starog sporazuma o sigurnim, sigurnoj luci i naš ključni cilj ostaje da temeljna prava naših građana na zaštitu osobnih podataka budu zajamčena kada se ti podaci prenose u SAD ili bilo gdje drugdje i da se omogući s druge strane prijenos transatlantskih podataka zato što su oni važni za gospodarstvo, ali uz zaštitne mjere. 6.11. prošle godine komisija se je zadala cilj da izradi taj novi okvir u roku od tri mjeseca i taj novi okvir treba Eh, uvažavati uvjete koje je navela presuda suda. Znači trebamo aranžman koji će biti potpuno drugčiji od eh, ovog starog sporazuma koji je ovim eh, postavljen iznad snage. Mi ćemo stalno pratiti i revidirati, preispitivati taj sustav jer to ne može biti konačan sporazum koji se više neće mijenjati kao što je bio slučaj prije pet godina. Mi surađujemo sa našim partnerima u SAD-u kako bismo dobili od njih e, angažman, odnosno da oni preuzmu zaista obveze, da se obvežu, da će uspostaviti novi sustav koji će udovoljiti našim pravnim uvjetima. Kao što znate, ova odluka je bila unilateralna, tako da mi zaista trebamo da se SAD obveže da će to i izvršiti. Mi smo naglasili našim američkim partnerima da e, svaka druga odluka mora biti takva da se odhrva e, mogućim e, sudskim izazovima kako bi se osigurala pravna izvjesnost za poslovne subjekte, a ne samo zaštita podataka pojedinaca. Pregovori i dalje su u tijeku i na političkoj razini. Tijekom vikenda se intenzivno pregovaralo i na predsjedništvu će se o tome razgovarati sutra, tako da e, danas vam ne mogu iznijeti detalje. No ipak e, daću vam jedan pregled ključnih e, tema i trenutne situacije. U svojim napomenama ću se usredotočiti kao prvo na potrebu da se ograniči i uvedu zaštitne mjere vezane za pristup eh, pod osobnim podacima strane eh, tijela javnih vlasti, zatim eh, mogućnost pravnog lijeka ako se radi o nacionalnoj sigurnosti za pojedince, kao treće razrješenje sporova vezanih za to kako kompanije obrađuju osobne podatke i također da se SAD obveže na neke stvari. Prvo ću nešto reći o ovoj prvoj temi, znači što se tiče pristupa osobnim podacima strane tijela javne vlasti. Kao što znate, Šrems, odluku predmetu Šrems je e, jasno navela da se to treba ograničiti samo na ono što je strogo nužno. Kao prvo posjećam da je okvir e, SAD-a se e, razvijao u svijetlu onoga što je otkrio Snowden, i predsjednik Obama je uveo e, snažniji nadzor i veću transparentnost u kontekstu naših pregovora. Mi smo dobili pisana jamstva od SAD-a da pristup od strane tijela javne vlasti osobnim podacima koji se prenose iz Europe da će biti ograničeni na ono što je nužno potrebno i proporcionalno. E, ta jamstva e, moraju potvrditi da se ne radi o neselektivnom masovnom nadzoru i da zaštitne mjere za pojedince se također primjenjuju i na osobe koje nisu državljani SAD-a. I sad ću biti posve jasna, mi svi trebamo nastaviti pratiti kako se razvija to područje i u budućnosti, kao što sam rekla na početku, ovo nije jedna odluka koja se više neće mijenjati, radi se o početku postupka nadzora, praćenja, zato što mi sada trebamo izgraditi povjerenje, ali također imamo i obvezu da provjeravamo. Zato ćemo imati godišnji zajednički e, pregled, odnosno reviziju, koji će razmatrati sve aspekte ovog aranžmana, uključujući i pristup osobnim podacima od strana tijela javnih vlasti i također ćemo koristiti druge kanale i izvore informacija kako bismo stalno provjeravali situaciju kroz medije, kroz civilno društvo i tako dalje. A sada drugo područje, a to je nezavisni nadzor i e, mogućnost e, pravnog lijeka. mogućnosti e, pravne zaštite su dosta ograničeni što se tiče obavještajnih službi, to vrijedi u Europi, no ipak moramo osigurati jedno nezavisno tijelo koje će funkcionirati, koje će reagirati na e, pritužbe od strane pojedinaca koji smatraju da su njihovi osobni podaci korišteni na nezakoniti način od strane vlasti SAD-a na polju nacionalne sigurnosti. Trebamo tijelo koja ima pristup informacijama e, od strane tijela nacionalne sigurnosti, to znači može biti neki ombudsman, E, koji će zaista moći djelovati i koji će moći reagirati na e, pojedinačne pritužbe. A sada što se tiče e, pritužbi kompanija, pritužbi na kršenje privatnosti od strane kompanija. Kako će se rješavati u tim sporovima? Znači mi želimo da se razriješiti sporovi na ovaj ili onaj način. U idealnom slučaju, kao što je pokazalo iskustvo, spor će se razriješiti E, spor će riješiti sama kompanija, odnosno ona će e, reagirati na pritužbu. Inače, ako do toga ne dođe, građanin će moći besplatno e, ići u postupak i također će se moći obratiti i tijelu za zaštitu podataka koji će moći onda se obratiti relevantnim ministarstvima u SAD-u ili po njihovim povjerenstvima. No, možda ta federalna trgovinska e, komisija e, neće se pozabaviti svakom e, pojedinačnom pritužbom zato što se oni bave strateškim pitanjima i zato imamo taj mehanizam zadnji mehanizam koji će omogućiti da se donese odluka koja će biti pravosnažna jer to je zaista nužno jer pravo na pravni lijek, odnosno pravnu zaštitu je dio naše povelje o temeljnim pravima. Naglašavam da e, europska tijela za zaštitu podataka mora igrati aktivnu ulogu u ovom novom aranžmanu. Jer oni štite pravo pojedinaca da im se zaštiti, zaštiti njihovi osobni podaci u skladu sa poveljom i ta tijela moraju imati mogućnost da prosljeđuju pritužbe neovisno o tome li se o komercijalnom ili o pitanju nacionalne sigurnosti i da štite prava građana Europske unije kada se njihovi podaci prebacuju u SAD. I konačno, mi želimo da se SAD obveže da e, naš e, formalni obvezujući e, dogovor koji neće biti potpisani sporazum nego razmjena memoranduma, znači da će se to potpisati i da će se u njihovom službenom glasniku objaviti to. E, mi e, da se trebamo te obveze, a to je da e, svi aranžmani koji budu dogovoreni budu u skladu sa presudom Europskog suda. Mi želimo robustan novi sustav koji za razliku od onog prethodnog će omogućiti da se sve pritužbe pojedinaca razriješi, uključujući i jasma da e, pristup tijela javne vlasti bude na ono što je nužno i proporcionalno. I još jedna razlika odnosno na stari sporazum e, pratit će se provedba ovog novog aranžmana uz e, uključenje tijela za nacionalnu sigurnost i tijela za zaštitu osobnih podataka. Neću od vas kriti da su ovi pregovori bili teški. To nije laka zadaća, znači da se izgradi taj snažni most između dva pravna sustava koji su bitno različiti, no ipak mislim da partnerstvo između SAD-a i Europske unije e, zaista zaslužuje e, da se uložiti napori s obje strane. I sa e, tajnicom Penepletskom ću razgovarati e, kasnije kako bismo to riješili. Mislim da smo sada blizu cilju, ali trebamo uložiti još dodatne napore i e, nadam se da će zaista biti to sve zaključeno i uvjeravam vas da komisija će vas izvještavati o tome što ćemo kasnije poduzeti. Hvala. Hvala lijepa. Naravno, da ćete dati i izjavu na sastanku e, radne skupine sutra. E, Njima ćete reći i neke elemente, neke stvari koje nama danas ne možete reći. E, kolege, molim vas da u svojim izlaganjima budete kratki, nemamo vremena za opsežna izlaganja, zato vas molim da se da se držite vremenskog ograničenja od maksimalno dvije minute, jer potom moramo čuti odgovore povjerenice Jurove. Najprije počinjemo sa koordinatorima. Gospodine Vos, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovom uvodnom izlaganju koje sam saslušao sa velikim zanimanjem Dakle, ova odluka Europskog suda nije lako provediva u e, djelo, osobito kad je riječ o pomirenju između e, nacionalne sigurnosti SAD-a i onoga što mi e, želimo. I zato je, mislim, ispravno E, malo odstupiti od preporuka komisije koje su svojedobno date i na novi način pristupiti cijeloj problematici. E, sada doduše niste detaljno, ali ste ipak dali jedan dobar pregled e, tog novog pristupa i moram reći ako uspijete realizirati ovo što ste nam sada prezentirali, to će biti dobar napredak. Eh, ako doista dobijemo eh, jamstva od SAD-a da će sa masovnog i neselektivnog eh, nadzora prijeći na minimalan i proporcionalan to će doista biti napredak i naš građani će onda moći uvidjeti da smo E, doista saslušali e, njihove e, pritužbe, odnosno zaštitili njihova prava. Dakle, to što ste iznijeli zvuči sve jako dobro, naravno da će se morati kasnije pogledati i detalje, ali e, ukratko rečeno ovo što ste iznijeli e, zvuči jako dobro. Hvala lijepa, sljedeća govornica. Hvala lijepa ovo što je nam je povjerenica Jurova prezentirala kao cilj za taj novi sporazum, novu izjavu, dakle to mogu podržati. Naravno da podržavam i cilj da se zajamče e, temeljna prava i pravna sigurnost za sve dionike. Međutim, u nekim e, detaljima još imam nekoliko pitanja odnosno e, e, na primjer pitanje neovisne kontrole tko je taj e, tko će moći E, provoditi tu neovisnu kontrolu za cijele Sjedinjeničke države ili će to možda biti organizirano po saveznim državama e, ako bude pritužbi hoće li se e, one različito procesuirati od savezne države do savezne države ili će tu biti jedinstveni pristup što se tiče pristupa E, koji se svodi na ono što je doista neophodno. Tu me zanima e, neophodno za koga? Za industriju ili za e, vladu ili za tajne službe i tko to definira što je neophodno? Jer tu se radi E, može, netko može reći da u jednoj općoj borbi protiv terorizma e, taj, e, taj pojam neophodno se može prilično široko shvatiti. I kao posljednje zanima me vaše mišljenje o amandmanu koji je sada u SAD-u E, ulošen e, na nacrt zakona o e, sudskoj zaštiti. Ja interpretiram taj tekst na taj način da se mi zapravo moramo složiti sa svekolikom razmjenom podataka u protivnom neće biti usvojen taj zakon o sudskoj zaštiti. Dakle, po mom mišljenju trenutno još imamo E, niz otvorenih pitanja i nisam baš optimista da će se sve to moći e, ubrzo razjasniti odnosno da će se moći naći odgovarajuća rješenja jer ako još jednom izgubimo e, pred Europskim sudom to bi za sve dionike mislim bio najgori mogući rezultat. Govornici su tražili za riječ, ali neću vam možda baš svima dati riječ jer nemamo dosta vremena. Sada gospođa Herkop, onda budući da on nije ovdje, dajem riječ gospođi Interfeld. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti povjerenici zahvaliti povjerenici na uloženim naporima i reći da mi je drago da nisam e, ja ona jer ona je naslijedila ovaj dosije od prethodne komisije i mislim da vam nitko nije zavidio na tome. Moramo vidjeti što je postignuto, e, ali moramo to učiniti kada dobijemo detaljne podatke. Imam nekoliko pitanja za vas. Pitam se, Pitam se zaista koji je pravni status tih obveza koje će preuzeti SAD jer vi ste s pravom ukazali na to da se ne radi o pregovorima niti o kompromisu. Govorimo samo o situaciji gdje komisija mora prosuditi da li ili ne SAD e, nude dovoljna jamstva, znači da ili ne. To je situacija i pitam se, zato što kažete kao prvo predsjednik Obama je reformirao sustav e, tih zaštitnih mjera i tako dalje, ali ja ne znam koji je pravni status toga, jer koliko sam ja e, shvatila, radi se o unilateralnoj deklaraciji predsjednika, znači to nije pravni akt. Rekli ste e, pravna jamstva američke administracije. E, koliko to vrijedi ako sljedeća administracija, ako recimo predsjednik bude Trump ili Sanders? Stvari u tome da ovo zapravo ne udovoljava e, onome što, je, što se navodi u presudi jer tamo se govori o ograničenju prikupljanja podataka, a sve ove zaštitne mjere ne ograničavaju te podatke. I kada govorite o ombudsmanu koji će imati zaista mm, sposobnost za djeluje, što to znači? Ombudsman koji može intervenirati ako NSA nešto napravi, to bi me zaista iznenadilo. Što se tiče obvezujućih e, angažmana, govorite o najvišoj političkoj razini. Ako Amerikanci zaista ozbiljno gledaju na ovo, onda će morati donijeti zakon. Ja mislim da oni zaista nisu iskreni i e, ozbiljni, jer da jesu, oni bi već davno usvojili zakon o pravnoj zaštiti, Judicial Redress Act, koji će zaista dati jamstva građanima Europske unije i drugim građanima, ljudima koji žive u Europskoj ali oni to nisu napravili. Zašto onda mi uopće pretpostavljamo da su oni zaista ozbiljni i iskreni? Znači, Europska komisija treba se uvjeriti da to udovoljava sudskim presudama ne samo u predmetu Šrems, nego i u nekim drugim sudskim presudama koje su uslijedili. Da li je to u skladu sa sudskom praksom, sa zakonima? sa zakonima koje ćemo mi uskoro nadam se donijeti. Nadam se da nećemo se s time gnjaviti do e, e, prosinca, ali e, nisam pravnica, ali zaista ovo me ne umiruje. Jer Europska unija može samo, odnosno Europska komisija može se samo pobrinuti da se provode zakoni Europske unije. Ako Europska komisija to ne može učiniti, onda mi nećemo nikad biti sigurni da e, Švems i još nekoliko jako aktivnih e, njegovih prijatelja, aktivnih europskih građana neće ponovno e, podnijeti tužbu na Europskom sudu. Mislim da zaista ne možemo biti sigurni u to. Gospođa molim. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i da ste se E, da ste spomenuli i presudu u slučaju Šrems, to se često zaboravlja. E, vi se dakle brinete za to da se e, učini ono što iz toga slijedi, ali pitanje je što ćemo sada dalje učiniti. Dakle, ovo nije ni sporazum, niti zakon, nego razmjena dopisa razmjena cedulja s kim, to je meni potpuno nejasno. E, mislim da jedna razmjena dopisa ne može biti temelj za uspostavu povjerenja kad je riječ o jednom pitanju e, koje je pravne prirode i gdje se radi o temeljnim ljudskim pravima. E, mi znamo da kolege iz NSA naravno imaju sasvim drugi pristup od nas. Svaki e, svaka pritužba, svaka individualna pritužba će biti e, razriješena od strane e, kompanija kojima e, se uloži. To mi nije jasno kako će to izgledati. Nadalje, zanima me što će biti sa e, osobama koje nisu europski građani, da li su oni tu uključeni ili nisu, što je s njima. Neke napismeno napismeno data jamstva, pritom moram reći naše povjerenje je zapravo e, nije baš neograničeno i e, želim još pitati e, što će kongres reći ako mi ne prihvatimo ovo o čemu sada pričamo E, kako će oni onda postupiti što se tiče ovog zakona o sudskoj zaštiti hoćemo li onda hoćemo li zapravo biti ucijenjeni moramo li sada reći da nam se jako sviđa ovo što Amerikanci nude inače oni neće usvojiti taj zakon Sada dva izvjestitelja, a onda ostali članovi, svi će dobiti riječ, ali zamolit ću vas da se držite ovog ove dvije minute. Dakle, svi imaju po dvije minute jer moramo omogućiti povjerenice da nam dade odgovor. E, sada EFDD. Hvala, bit ću jako kratka. Kao prvo, brine me ono što je već nekoliko puta naglašeno, a to je Hoće li to prikupljanje podataka biti nužno i prikladno? Što uopće znači te dvije riječi? Jer tu se onda otvara prostor za e, neka riskantna tumačenja. Možda bi ipak formulacije trebale biti malo više obvezujuće ili da se to sve jasnije definira jer bismo htjeli izvići da se na pogrešan način e, koriste ti termini kao drugo. To su također ukazali moji kolege. E, govori se o razmjeni potpisanih pisama na najvišoj razini. Ja kao pravnica ne mogu uvidjeti kako bi pismo moglo po svojoj prirodi biti pravno obvezujuće ako nema zakona u tim državama. Kakva su onda jamstva za pojedince? Čuli smo e, da ima pritužbi, ali ako nema zakona, kako onda može podići pojedinac e, tužbu na osnovu pisma, tako da ja ne vidim e, kakva tu jamstva uopće postoje za građane. I tu govorim o američkim građanima i e, europskim. Gospođo Loriston, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Jurova na ovom pregledu situacije. Nažalost, moram reći da ja zapravo nisam uspjela jasno sagledati gdje u tom novom dogovoru o takozvanoj sigurnoj luci postoje točke koje nam jamče da je razina zaštite viša nego prije i da se ne dogodi ponovno još jedan slučaj šremci, da ponovno ne dođe do gubitka e, padnice. Dakle, gdje su zaista ti zaštitni mehanizmi? Druga stvar, niste komentirali ovaj proces koji je povezan sa zakonom o pravnoj zaštiti e, o koji je predložen u Senatu i o amandmanu u kojem jasno stoji da strana zemlja mora omogućiti, dakle mora omogućiti komercijalnu razmjenu podataka. Drugim riječima, e, države ne mogu e, ići protiv sigurnosti Sjedinjenih američkih država. Dakle, postoje proturestrikcije koje zapravo ne čine vaše uvjeravanje da će zaštitni mehanizmi postojati vrlo uvjerljivim. Kakvi su vaši komentari vezano u situaciju koja je nastala pod asiranjem ovog amandmana? Izvolite Vijan. Hvala lijepa. Zahvaljujem i komisiji što nas je izvijestila o situaciji o pregovorima čiji je zapravo cilj je jednostrana odluka o adekvatnosti Sjedinjenih američkih država vezano uz transfer podataka. Moj je dojam da je zapravo vrlo teško prije nego što zaista vidimo formulaciju teksta reći e, o čemu govorimo. Mislim da mora postojati razmjernost a također i prava građana koji nisu državljani SAD-a moraju biti zaštićena. Ne dobivamo baš jasan dojam o čemu se konkretno radi. I to me navodi da postavim barem dva pitanja. Prvo pitanje tiče se o onima koji nisu državljani SAD-a i pristup podacima E, zbog nacionalne sigurnosti. Navodno će postojati neki ombudsman koji će se baviti njihovim pritužbama. Kakva će biti uloga tog ombudsmana? Kojom vrstom pritužbi će se on baviti i koje će biti pravne posljedice podnošenja e, tih pritužbi nakon što su one obrađene, posebice za osobu koja ih je podnjela. Podsjećam da je to zapravo jedan od glavnih kamena spoticanja kada se e, ocjenjivalo pravno okruže SAD-a, upravo to da ne postoji mogućnost e, traženja pravne zaštite e, za građane koji nisu državljani SAD-a, barem ne dovoljna razina zaštite u ovom području. Drugo pitanje, kada govorite o provedbi FTC-a, Glavni e, temelj e, mehanizma sigurne luke i onoga na čemu će se temeljiti novi mehanizam je to da bi se FTC trebao baviti svakim pojedinačnim slučajem. Kako će to funkcionirati? E, na koji način će se FTC baviti predmetima? i hoće li postojati mehanizam koji će spriječiti isključivo strateško parničenje te omogućiti provedbu na način na koji je to omogućeno u Europskoj uniji. Mene konkretno baš zanima kako će izgledati taj e, e, mehanizam e, koji je posljednje rješenje kad se sva druga iscrpe. A kao izvjestitelja vezano u skromni sporazum zanima me još jedna stvar ta poveznica sa krovnim sporazumom i zakonom o pravnoj zaštiti te kongresom svakako je uspostavljena. Dakle, pitanje koje se nama sada postavlja je i hoće li se udovoljiti našim uvjetima kada se radi o krovnom sporazumu u smislu procjene. Ako zapravo imamo tu poveznicu, onda je to važno i za nas, zato što nas muče određene pravne dvojbe vezano uz e, razdvajanje zakona o pravnoj zaštiti e, za građane SAD-a i one koji to nisu. Dakle, možda bi trebalo pronaći nekakvo rješenje koje bi udovoljilo i pravnim zahtjevima gledano s te strane. Hvala. Gospođa Stevens, izvolite. Oprostite, gospodin Stevens. Hvala, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujemo gospođu Jurovoj na objašnjenjima, ali imamo neka pitanja. Jedan veliki problem do kojeg dolazi u razmjeni podataka između SAD-a i EU zapravo dolazi e, upravo iz toga što EU traži odnos koji se temelji na e, jednakopravnosti, a ne na adekvatnosti i imamo situaciju sa građanima, državljanima trećih zemalja koji žive u SAD-u, a koji nemaju jednako pravo na sudsku zaštitu. Kako to? Može li gospođa Jurova također objasniti na koji način će se mehanizmi primjenjivati u prijelaznom razdoblju? E, smatra li povjerenica da svaki sporazum sa trećom zemljom može zapravo biti u potpunosti otporan na bilo kakvu sudsku tužbu? Smatra li povjerenica da se viši standard ovdje primjenjuje na SAD nego na sporazume između Europske unije i trećih zemalja općenito? Hvala. Gospodin Boni. Hvala lijepa gospođo povjerenice na trudu i na poslu koji obavljate, ali moram priznati da imam određene dvojbe. Mislim da je zapravo dobro da ne postoji samo jedna odluka i jedan mehanizam od strane Europske unije, već da postoji jedan skup mehanizama i odluka. To je vrlo važno. Drugo, mislim da je dobra stvar uspostava i definiranje uloge ombudsmana na nacionalnoj razini za pojedince koji žele podnijeti pritužbu. Međutim, možete li molim vas podrobnije objasniti o kakvoj se ulozi radi. Možda to nije moguće odmah, ali možete to učiniti u budućnosti. Možete li objasniti točno e, kakva je uloga tog ombudsmana i sve mehanizme s tim u vezi? Također smatramo da je dobra ideja imati jednogodišnju, odnosno godišnju reviziju, ali kako će to točno izgledati? I posljednje pitanje vezano je uz dvojbe. U kojoj mjeri i koliko jasno možemo procijeniti spremnost i otvorenost predstavnika SAD-a ne samo na razini izjava, već na razini zaista preuzimanja obveza i e, kakve obveze su oni spremni preuzeti. Hvala, gospodin Parin. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima. Mislim da ako to usporedimo sa situacijom od prije tri mjeseca, sigurno je da su postigli postignut napredak. Ja nisam upoznat do detalje sa e, onim što je do sada dogovoreno, ali radi se o tome da se e, ustanovi da je američki sustav e, komplement, odnosno e, e, usklađen sa našim, našom zaštitom ljudskih prava. Dakle, morat ćemo to provjeriti. Ja mislim da se mora na kraju ustanoviti da e, je, su američka e, pravila ekvivalentna našima, inače cijela priča nema smisla. Međutim, tu još uvijek postoje neke e, fundamentalne sumnje. Ako, međutim, se ne uspije postići E, neki zadovoljavajući rezultat. Da li imate plan B? Što onda kanite učiniti? Uh, next is Mr. Lopez. Hvala Jos, gospodin Lopez Aguilar. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da je ova razmjena mišljenja vrlo korisna. No, također bih želio dodati i vlastite dvojbe onima koje su kolege već iznijeli. Imam nekoliko pitanja. Kao prvo, kakva je perspektiva završetka ovih pregovora? Hoće li novi e, sporazum o takozvanoj sigurnoj luci uskoro stupiti na um, snagu. 2016. godina je izborna godina, treba uzeti u obzir rokove koji su potrebni za razmjenu memoranduma. A uz to kongres e, također nije sklon predsjedniku. Moje drugo pitanje odnosi se na referencu koja se odnosi na kršenje sporazuma o sigurnoj luci od strane e, privatnih organizacija, a ne samo javnih tijela. Dakle, kršenje ovog sporazuma nešto je do čega dolazi i kad se radi o poduzećima i pojedincima. Koji zaštitni mehanizmi postoje kako bi se to spriječilo? Gospođa Gomez, izvolite. Hvala. Razumijem poteškoće gospođo povjerenice jer e, i sadašnja situacija je zapravo kršenje našeg prava i usprkos svim problemima koji su pred vama morate pokušati to prevladati i dobiti nešto kvalitetnije što će e, se održati ne samo pred sudom nego već i na provjeri e, zakonitosti. Kolege su rekli koji su problemi ovdje na stvari. Ova ideja o ombudsmanu je dobra ideja, ali zanima me bili to bila osoba koja bi imala određene ovlasti vezane uz i države članice. Znate kada se radi o obavještenim podacima, države članice često prepuštaju um, obavještenim službama da obavljaju prljavi posao na zahtjev Amerikanaca i hoće li ta e, osoba imati kakve ovlasti vezano uz to. Evo nedavno smo imali izvješće e, agencije za temeljna prava i jasno je rečeno da ne postoji demokratski nadzor u nekoliko država članica uključujući i moju zemlju Portugal. Dakle, vrlo je važno da imamo aktivno tijelo ili službu EU koja će se time baviti. E, što se tiče mojeg pitanja, Vezano uz status sporazuma, rekli smo ne radi se o međunarodnom sporazumu, već o razmjeni memoranduma. No, hoće li države članice to smatrati obvezućim, čak i ako to e, potpišu gospodin Jukin, gospodin Tuski, predsjednik Obama. Čak i uz te potpise, hoće li države članice Europske unije uistinu izvršiti obveze koje ćete vi preuzeti u njihovo ime? Hvala. Samo da kratko kažem, prije nego što vam predam riječ, gospođo povjerenice, da je veći broj kolega spomenuo adekvatnost ovog sporazuma. Nemamo još ništa napismeno. Vi ćete sutra pokazati prijedlog e, kolegiju. I zapravo svi procjenjuju što je rečeno i neke stvari nisu jasne, primjerice e, uloga ombudsmana, koja je vrijednost ombudsmana, koji je status prijedloga i neprestano se iznova ponavlja da je taj problem. Oprostite kolega, neću više dozvoljavati pitanja, nitko drugi nije bio na popisu, zaključili smo popis govornika. Dakle, da se vratimo na temu. Niste na popisu, molim vas da budete strpljivi i da budete spremni surađivati pa ću vas uzeti u obzir u sljedećoj raspravi. Dakle, poanta je da imamo možda nekakvu vrstu konkretnog javnog saslušanja rasprave sa predstavnicima SAD-a koji će biti transparentni i otvoreni kako bismo otvoreno i transparentno čuli koje su vrijednosti ovih prijedloga. Ako se radi o ombudsmanu, koja je uloga te osobe, na koji način će to pomoći ljudima koji imaju pravo na pravnu zaštitu, što je s onima koji na to nemaju pravo, kakva rješenja se mogu ponuditi. Jer moramo zapravo imati politički momentum da pomognemo komisiji u ovakvom postupku. Dakle, ovdje se ne radi o međunarodnom sporazumu, radi se o razmjeni memoranduma. Radi se o nekoj vrsti hibridnog sporazuma. Dakle, predlažem da možda sutra o tome razgovaramo s koordinatorima, ali to je nešto što u svakom slučaju vrlo jasno odražava naše dvojbe. Gospođo povjerenica, ako biste se mogli time baviti. Dame i gospodo, Očekivala sam ono što se ovdje dogodilo. E, smatrala sam da vam moj opis neće biti dovoljan i na samome početku sam rekla da ću morati govoriti dosta općenito. Neki od vas su spomenuli da su pravnici, a pravnici uvijek žele točnu formulaciju, žele točan tekst jer svi znamo da se vrak skriva u detaljima. Dakle, Dozvolite da se još jednom ispričam zbog ovog općeg pregleda, općih informacija, no trenutačno vam ne mogu dati više pojedinosti. No nastojat ću odgovoriti na sve odgovore, na sva pitanja, oprostite, na koje je moguće dati odgovor. Postavili ste pitanje vjerujem li našim partnerima u SAD-u i počet ću s odgovorom na to pitanje. Moramo im vjerovati, no istovremeno moramo provjeriti. Ono što smo mi tražili, posebice kada se radi o ograničenjima pristupu podacima od strane nacionalnih sigurnosnih službi, jest vrlo precizan opis ograničenja, kako ta ograničenja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva, moraju biti e, opisane u predsjedničkoj direktivi broj 28 koja jasno definira izuzeća i situacije u kojima nacionalne sigurnosne službe mogu pristupiti podacima, ali to je jedna stvar koju smo tražili i dobili smo vrlo detaljan opis tih ograničenja a ono što Amerikanci razumiju, što njihove sigurnosne službe e, e, razumiju pod e, razmjernim i nužnim, također je trebalo biti objašnjeno. Jer mi govorimo o razmjernom i nužnom i oni moraju imati dubinsko shvaćanje tih pojmova. Dakle, imamo taj opis koji je vrlo podroban, to je vrlo detaljan tekst vezano uz ciljan pristup u skladu sa određenim okolnostima i koji ima prioritet nad općim pristupom do kojeg može doći u vrlo rijetkim situacijama. O, to je u tri okolnosti. Ako ciljani pristup po mjeri nije tehnički ili operativni moguć, ako primijete neki opasan trend koji treba više od ciljanog pristupa. Ali mi smo tijekom pregovora s našim američkim partnerima upozorili da taj ciljani pristup mora uistinu biti prioritetni i ne može ga se jednostavno um, preskočiti i ne može ga nikako zamijeniti opći pristup. E, upravo smo o tome vodili računa, dakle da naši američki partneri to vrlo precizno opišu. No opis je jedna stvar, a to kako mi možemo provjeriti stvari je druga stvar. I zato sam na početku vrlo jasno rekla da je komisija spremna preuzeti obvezu, ozbiljnu obvezu redovitih provjera, izrade godišnjeg izvješća, e, nacionalne sigurnosne službe će također dati doprinos tom izvješću, dvostruko ćemo provjeravati sa poduzećima kako bismo vidjeli koliki broj zahtjeva su dobili na koje moraju odgovoriti. Koristit ćemo također i ostale kanale o kojima sam govorila ranije, medije, nevladine udruge, dakle predstavnike civilnog društva s kojima sam se srela u Washingtonu i složila sam se da ćemo koristiti njihove informacije. Dakle, ja to pitanje smatram osobno najtežim, zato što tajna služba je tajna, to je glavna karakteristika i ne može s nama podijeliti konkretne slučajeve, konkretne predmete temeljem kojeg bismo mogli ocijeniti je li zaista bilo nužno i razmjerno djelovati na taj način. I upravo zato imamo namjeru um, otvoriti e, tu funkciju ombudsmana osobe koja će na naš zahtjev djelovati, a morat će biti vrlo visoko u hijerarhiji američke javne uprave i morat će ispunjavati naše vrlo stroge zahtjeve. Dakle, morat će se raditi o funkcionalno neovisnoj osobi koja ima ovlasti postavljati pitanja sigurnosnim službama i od njih tražiti informacije o konkretnim predmetima. Još uvijek pregovaramo s Amerikancima zato što bi opcija ombudsmana trebala biti prihvaćena, ponuđena je relativno nedavno i to još moramo finalizirati u pregovorima. No, uvjeravam vas da zaista insistiramo na tome, dakle ta osoba trebala bi biti u potpunosti ovlaštena i imati snažnu um, snažan kapacitet i mogućnost procesuiranja i e, traženja odgovora na pitanja ako je došlo do povrede podataka i privatnost nije poštovana od strane e, nacionalnih sigurnosnih službi. Spominje se taj pojam sigurne luke. Ja moram priznati da mi se ne sviđa E, taj pojam jer bismo željeli novi sporazum e, nazvati drugačije. No u svakom slučaju jasno je i sudske presude i e, iz ishoda analiza koje smo proveli da nam treba novi aranžman, dakle trebamo stvari odrediti ponovno i trebamo ih urediti bolje, trebamo imati nova mjerila. Zašto? Zato što se iz EU-a u SAD prenosi veliki obujam podataka, radi se o ogromnom obujmu poslovanja koji o tome ovisi da moramo tražiti mnogo sigurniji aranžman. Vi ste pitali tražimo li to od drugih trećih zemalja? Naravno. Kada donosimo odluku o adekvatnosti i e, donosimo odluku o tome ima li treća zemlja jednaku ili adekvatnu zaštitu onoj u EU, postupamo na isti način i nastojimo iskoristiti, iskoristiti svaki mogući način koji bi nam omogućio da dobijemo e, snažnu, obvezujuću situaciju kako za te treće zemlje, tako i za naše američke partnere. Dakle, želimo situaciju u kojoj je moguće utvrditi je li situacija na američkom tu zaista ekvivalentna onoj u EU, jer to je ono što sudska presuda od nas traži. Dakle, mi ne želimo definirati, odnosno vidjeti radili se o identičnoj razini zaštite. To je ono što sam rekla na samome početku. Zapravo smo u vrlo teškoj situaciji gdje pokušavamo povezati dva potpuno različita pravna sustava, ali ono što tražimo su dovoljno snažna jamstva koja omogućuju donošenje odgovorne odluke o adekvatnosti na američkom teritoriju kada se radi o zaštiti podataka. Zato od američkih partnera tražimo najsnažniji mogući oblik pravno obvezujuće obveze i neki od vas su govorili o tome da razmjena memoranduma jednostavno nije dovoljna u tom smislu. Ja to razumijem, ali želim skrenuti vašu pozornost na cijelu strukturu dokumenata e, koje će sustav sadržavati. Kao prvo, mi kao komisija vrlo jasno postavljamo zahtjeve na koja američka tijela moraju reagirati putem pisama koja potpisuje osoba na najvišoj mogućoj funkciji u hijerarhiji. Ta pisma će naša strana iskoristiti kao pravno obvezujuće dokumente. Neki od vas su spomenuli izbore u Sjedinjenim američkim državama. Pa nemamo drugog izbora nego očekivati kontinuitet. Ako kontinuiteta nema, onda ćemo naravno morati cijeli sustav povući iz uporabe, to je sasvim jasno. No sada radimo sa trenutačnom upravom i mislim da činimo dobru stvar i mislim da je u redu da se traži da osoba potpisnik bude na najvišoj mogućoj poziciji u hijerarhiji ta osoba potpisuje pisma koje definiraju američke obveze. Nakon toga donosi se odluka o adekvatnosti. Dozvolite da vas podsjetim da će to biti jednostrana odluka koju donosi komisija putem procesa komitologije koji će uslijediti ako se kolegi za to odluči. To je jedna od najzbiljnijih odluka koje ću ja predlagati je donijeti takvu odluku će značiti preuzeti dio odgovornosti za ono što će se događati s druge strane Atlantika. No, takva odluka nam je potrebna. Ta odluka mora se temeljiti na povjerenju. Povjerenju koji mora ići ruku pod ruku sa stalnim provjerama. Gospođa Sepe je pitala o saveznoj nadležnosti. Dakle, ovdje govorimo o saveznoj razini. E, ombudsman e, je osoba koja će biti jedna jedinstvena e, osoba za sve savezne države. Što se tiče zakona o pravnoj zaštiti, Mi se nadamo da će taj zakon uskoro biti donesen. Znam da je to sada uvjetovano e, dogovorom o komercijalnoj razmjeni podataka i znate i sami da postoji e, krovni sporazum e, pod kojim je zapravo donošenje ovog zakona o pravnoj zaštiti. To je teška situacija, međutim ja sam uvjerena, ali barem se nadam, da će zakon o pravnoj zaštiti biti donesen uskoro neki od vas postavili su pitanje o situaciji e, ne samo za građane Europske unije, već i za državljane trećih zemalja. Znam da je pravna služba parlamenta dala svoje mišljenje, mi ćemo odgovoriti na to mišljenje pa ćemo o tome dodatno razgovarati. Što se tiče ograničenja, mislim da sam na to već odgovorila. Rekla sam da smo zapravo tražili da točno vidimo na koji način će ograničenja biti definirana za određene specifičnosti e, sigurne luke i vidjet ćemo kako stvari funkcioniraju u stvarnom životu, mi ćemo vrlo pozorno pratiti situaciju. Ako vidimo da novi sustav ne funkcionira, e, postojat će klauzula o dokidanju u kojoj će stajati da u situaciji u kojoj sustav ne funkcionira, a obveze ne ispunj, Amerikanci ne ispunjavaju obveze, e, prelazimo na suspenziju ovog novog sustava. Također ste zatražili bolji, jasni opis postupka vezanog uz podnošenje pritužbi. Kao što sam rekla, mehanizam krajnjeg lijeka bit će da se građani sami obraćaju poduzećima. Prema dosadašnjem iskustvu veliki dio tih pritužbi uspio se riješiti na razini poduzeća, međutim, postojaće i drugi načini u slučaju da ovo ne uspije, tijela za zaštitu podataka će imati vrlo snažnu ulogu, također će na raspolaganju biti alternativno rješavanje sporova. Uh, u Americi će to biti FTC, Federal Trade Commission, dakle Savezna trgovinska komisija. Neki su pitali koje su kompetencije FTC-a mi zapravo nemamo drugog izbora već e, poštovati diskrecijsko pravo FTC-a i kao što sam već ranije rekla FTC se bavi strateškim pitanjima a ne toliko pojedinačnim pritužbama dakle kada se FTC neće baviti pritužbom pripremili smo odbor za arbitražu i to je e, krajnje rješenje dakle kad se istrpe sva ostala ali to su pitanja o kojima se treba još razgovarati jer se moramo dogovoriti oko pojedinosti. Nadam se da nisam ništa zaboravila. Samo bih zamolio prevoditelje da se strpe još par minuta. Dok e, povjerenica Jurova gleda dokumente, gospođa Interveld je željela postaviti neko pitanje. Vrlo kratko. Sve to zapravo zvuči kao dežavu. Imali smo vrlo sličnu raspravu u vrijeme kada smo razgovarali o dogovoru o registru putnika sa SAD-om. SAD je nudio um, preuzimanje obveze ili obećanja što mi se, oni su govorili o undertaking, što mi se čini vrlo sličnim um, ovom pismenom obećanju. I tada smo smatrali da to nije dovoljno. Gledajte, mi zaista moramo znati koji je pravni status svega ovoga. Da, znamo da postoje razlika između undertaking i written assurance. To je kao pitanje na ispitu. Um, možda bi to trebalo objasniti. Gospodine Ebertalen, izvolite. Hvala lijepa, hvala prevoditeljima. Vrlo je važno, gospođo povjerenice, to što ste danas ovdje i što nam zapravo govorite o tome koje su posljedice predmeta Šmerc, zato što je to zapravo nešto što utječe na e, stajalište vaše institucije i trebate doći ovamo kako biste se opravdali. Moram priznati da vas pozorno slušam i da se brinem. Kao prvo predmet i presuda u predmetu je pokazala da ste imali previše povjerenja u američki sustav, a sada ponovno krećete s time. Jedino što imate razmjena memoranduma, to je zapravo vrlo nedefinirano i nejasno, kažete da sve ide kako treba, da su stvari u redu. E, moram vas upozoriti gospođo e, povjerenice da mi jesmo definitivno u pregovorima sa državom koja nam je partner, ali koja je masovno provodila nadzor nad svojim građanima i moram priznati da poznavajući situaciju uopće e, nisam razuvjeren da se to neće nastaviti. Bio sam u SAD-u, bio sam u Bijeloj kući, sutrao sam se sa američkim dužnosnicima u sklopu delegacije europskih zastupnika. Razgovarao sam s njima i o eventualnim posljedicama. Nisam vidio predsjednika Obama, ali moram vam reći da američki dužnosnici dužnosnici uopće nisu bili otvoreni za suradnju. Govorili su o Americi, o američkom suverenitetu i u konačnici smo zapravo shvatili da ne bismo trebali vršiti pritisak na njih. To je stvarnost, gospođo povjerenice, stoga vam postavljam jedno vrlo važno pitanje. Niste li u situaciji u kojoj žrtvujete našu zaštitu i prepuštate nas na milost i nemilost samo zato da bi se potpisao TTIP? Ako želite možda dati neke vrlo kratke zaključke, zahvaljujem još jednom prevoditeljima što su pristali ostati malo duže. Molim vas da ostanete još nekoliko minuta. Da samo da odgovorim na zadnje pitanje. Ne. Ne, ne žrtvujemo zaštitu privatnih podataka ali samo bih se ponavljala kada bih e, ponovno govorila da je zapravo e, naš glavni cilj zajamčiti jednaku zaštitu na američkom teritoriju. Zbog nedostatka naše nadležnosti na američkom teritoriju mi se moramo oslanjati na američke vlasti da će nam oni dati jamstva i e, zaštitne mehanizme. Moram priznati da me prilično frustrira ako sam vam ostavila dojam da su pregovori bili vrlo laki. Ne, bili su vrlo teški, još uvijek su teški e, i još uvijek se vode ti teški pregovori. Ali moram reći, moramo pokazati određeno povjerenje, ali moramo postaviti pravila. Pravila koja nam u maksimalnoj mogućoj mjeri ostavljaju prostora za provjeru kako stvari tamo funkcioniraju i koje nam omogućuju e, trajno e, uvjeriti se da zaštita funkcionira. Ako stvari u praksi ne budu funkcionirale, što ćemo vidjeti nakon što sustav jedno vrijeme bude funkcionirao, ja sam apsolutno spremna predložiti ukidanje takvog sustava jer sustav mora biti snažan i ne smije biti zamka. Ne smije biti zamka za europske podatke. Hvala lijepa. Ovo je zaista nevjerojatna situacija u kojoj komisija zapravo ima popis stvari o kojima treba razgovarati sa SAD-om izvanredna situacija, stvari još uvijek nisu E, napismeno formulirane, sutra izlažete svoj e, prijedlog pred kolegijem povjerenika. Međutim, mi imamo tu svoju ulogu, moramo znati o čemu se točno rasprava. Mislim da je ra, raspravlja. Mislim da je prijedlog koji sam ranije iznio legitiman, želimo biti uključeni u svakoj fazi ovog procesa i na neki način to zapravo i vas tjera da budete jasni, posebice ako dođu neki novi prijedlozi. Oprostite nam što moramo tako nastupiti, ali upravo zato je 2014. godine i došlo do prekida i upravo zato parlament želi funkcionirati. Dakle, sutra iznosite svoj prijedlog, vidjet ćemo što kaže kolegi povjerenika, pa ćemo onda nastaviti dalje. Hvala vam lijepa, sretno sutra. Hvala kolegama koji su danas bili s nama. Hvala vam što ste izdržali do kraja sastanka.